EPP, e CRSD i e, e NL sam zaprimio neke zahtjev za izmjenom i imenovanjem u odborima i delegacijama. To će biti u zastupniku ovog zasjedanja i ako ne bude nekakvih prigovora do usvajanja zapisnika, onda će se imenovanja smatrati odobrenima. Nadležne vlasti u Njemačkoj su